So, liebe Kollegen, 16.04 ich würde... kolege, 16 sati i 4 minute. Ja bih rado započeo sa prvim sastankom odbora regije u novom parlamentarnom sazivu. Krenuo bih s time da bih vas kao prvo srdačno pozdravio. Želim pozdraviti one koji su već proteklih pet godina e, se bavili i bili bavili korisnim radom u regiji, a posebice želim pozdraviti sve one koji su po prvi put članovi u ovom parlamentu ili koji su po prvi put postali stalni ili zamjenski članovi ovog važnog odbora. Kada kažem važan odbor, onda s time mislim na to da je odbor regiji, po mom mišljenju, doista vrlo važan e, odbor zato što mi odlučujemo ovdje o e, velikom iznosu iz europskog proračuna i stoga bi naš posao trebao biti s jedne strane ozbiljan, a s druge strane bi trebao e, biti takav da ćemo uskladiti sve klubove zastupnika. U po mom iskustvu proteklih pet godina je taj odbor tako radio da smo kod doista važnih pitanja koje se tiču teritorijalnog razvoja, kohezije, prekograničnih programa, uvijek onda uspjeli naći neko rješenje e, samo ako su svi e, uspjeli sudjelovati u tome. To nam je u najvećem dijelu slučajeva uspjelo i to je bila i jedna jaka strana ovog odbora. U tom smislu želim svima nama jako dobru suradnju i isto želim i onima koji će predsjedati ovim odborom kao privremeni predsjedavajući sada ja onda prelazim na izbor predsjednika i to prema e, pravilu 213 iz poslovnika. Prelazimo na glasanje o predsjednika, ali isto tako ćemo izglasati i četiri podpredsjednika. U sljedećem redu slijedu kao prvo ćemo izabrati predsjednika odbora, a zatim zamjenske predsjednike. No, prije nego što prijeđemo na to, moram zbog strogih pravila pročitati imena onih koji danas zamjenjuju stalne članove i koji će kao zamjenski članovi biti ovdje prisutni na glasanju. Za socijaldemokrate imamo gospodina Kocelina kojeg zamjenjuje gospođa Elizabeta Gualmini, zatim kod ECR-a imamo Valdemara Tomaševskoga kojeg zamjenjuje gospođa Elena Kloč. Kod kluba GUE će gospođa Martina Mihels biti zamijenjena e, e, kolegic, kolegom Papadimulisom, a ne, ona je tu. Onda je nitko ne zamjenjuje, nego smo zaprimili krivu informaciju. I što se tiče zavisnih članova, imamo zamjenu za gospodina Lenskija i to pomoću gospodina nejtena Gila. Onda možemo prijeći na glasanje za predsjedništvo. Prije nego što pređemo na to, moram svakoga ko će sada glasati kao zamjenski, kao stalni član, da morate sa sobom imati glasačke kartice. Tko nema karticu sa sobom, može sada vrlo kratko ću još nabaviti glasačku karticu. E, možete to učiniti na trećem katu, desno od naših poštanskih sandučića. Ako svi imaju sa sobom glasačku karticu, onda moramo sada prvo provjeriti imamo li kvorum u odboru. Kvorum iznosi 11 zastupnika. Kvorum je stoga postignut i sada možemo prijeći na glasanje o predsjedniku odbora. Prvo što moram napraviti je pitati sve vas ima li neko prijedlog za mjesto predsjednika odbora. Gospođo Krel, mi imamo problem sa jednim od ovih uređaja za glasanje. Dakle, e, glasačka kartica je dobro smještena u uređaj, možda bi mogao doći neki tehničar, možda možete i promijeniti mjesto na kojem sjedite, da, ili sad sve u redu. U redu, onda ću zamoliti klub GUE da nam predloži kandidata. Ja bih ja bih e, gospodina Gomarže e, predložio kao novog člana. Gospodin Gomarže je puni član, punopravni član tog odbora bio u prošlom sazivu E, dolazi iz... On je vrlo veliki pobornik e, e, kohezijske politike. Mm, Hvala, moram pitati gospodina Možeja, slaže li se s, s tom kandidaturom, prihvaćate li tu kandidaturu? Da, naravno ja se slažem. Ja usvrđujem da ste vi punopravni član i usvrđujem da ste ispunili izjavu o financijskim interesima te izjavu e, vezanu uz kodeks o pravilnom ponašanju. To je informacija koju sam zaprimio i zbog toga prihvaćamo vašu kandidaturu. Zamolio bih sada e, plenum e, ima li nekih drugih prijedloga? Ne, nema daljih kandidatura. Sada plenum ima izbor. Možemo potvrditi predsjednika odbora aklamacijom. Ako smatramo da to možemo tako napraviti, ako se nitko tome ne protivi, onda to možemo sad napraviti i time ćemo onda gospodina Mažija proglasiti predsjednikom odbora. Ich möchte dem Kollegen Srdačno vam čestitam, želim vam sve najbolje, te ću vam sada vrlo rado predati uvaženi kolega ovo mjesto. Euh, Prvo želim čestitati svakome od vas na tome što su vas e, izabrali kao parlamentarni zastupnik, te vam zahvaljujem što ste odabrali odbor regiji. Ovaj lijep odbor za regionalni razvoj koji je zadužen za kohezijsku politiku i koji je zapravo zadužen e, za solidarnost i koji se nalazi u samom središtu e, europske ideje. Znam e, da ću moći računati na vašu podršku, na podršku sviju. Znajte da sam vam na raspolaganju, svima vama, da sam spreman vas saslušati u okviru ovih vrlo važnih ovlasti koje ste mi danas povjerili. E, pred nama se nalazi vrlo važan dnevni red. Već smo tijekom proteklog saziva u duhu dobre suradnje s Europskom komisijom započeli sa radom na nekim od tih tema. Pozdravljam tu e, povjenicu Kretu. I Naravno, odgovorni smo i za stavove Europskog parlamenta, te moramo vrlo brzo nastaviti sa tim radom. Sada možemo nastaviti sa sjednicom s kojom moramo brzo zaključiti zato što u 16 sati 30 minuta trebamo prepustiti dvoranu za sastanke drugima i sada ćemo krenuti na glasanje za prvog potpredsjednika. Već smo naznačili koji su zamjenski članovi, imali nekih novih stalnih članova koji su tu e, zamijenjeni s nekim zamjenskim članovima, ne mislim da ne. I onda sada pozivam e, da iznesete kandidature za mjesto prvog potpredsjednika odbora. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih vam se pridružio i zaželio dobrodošlicu svim e, osobama koje su nove došle u ovom sazivu i onima koji su ponovno izabrani da budu članovi odbora Ređi. Čestitam i vama na ovom važnom poslu koji ste preuzeli. E, velika mi je čast kao koordinator EPP-a da gospodina Šištova Hetmana imenujem kao prvog potpredsjednika odbora Ređi. Mislim da će on jako dobro e, služiti kao potpredsjednik, ali vjerujem i da je on netko koji je bio državni tajnik za regionalni razvoj i bavio se regionalnim razvojem u cijelom svom e, profesionalnom životu. Ja sam siguran da će to dobro raditi i pozivam kolege i kolegice da glasuju za njega. Hvala. Ima li drugih kandidatura? Koliko vidim ne. Sukladno običajnom postupku mislim da možemo glasati aklamacijom, naravno pod uvjetom da naš dragi kolega Hetman se slaže sa kandidaturom. Yes, I agree. Slažem se. Vrlo dobro. Onda vas možemo potvrditi i e, pozivam vas da mi se pridružite ovdje za panelom. le président provisoire a rappelé euh, les règles. Privremeni predsjedavajući je podsjetio na pravila kojim podliježu glasanja o potpredsjednicima, posebice podsjetio na članak 213. u e, poslovniku. Podsjećam vas, predsjedništvo ne može biti popunjeno samo sa muškim ili ženskim zastupnicima, te ne mogu svi potpredsjednici dolaziti iz iste države članice uzevši u obzir prema informacijama koje smo zaprimili, koje je zaprimilo tajništvo odbora regiji, da postoji dosta velika opasnost da naše predsjedništvo neće ispoštovati e, to pravilo jednakosti spolova i kako bismo dali više vremena svim klubima zastupnika da se dogovore oko tih mjesta, predlažem vam da e, što se tiče glasanja drugog, trećeg i četvrtog potpredsjednika da, da to obavimo na našem sljedećem sastanku odbora regiji. Ako se slažete, sastat ćemo se dakle 22. i 23. srpnja kako bismo kao prvo nastavili sa ovim postupom glasanja kako bismo e, dobili konačan oblik našeg predsjedništva e, koji se sastoje već sada od e, kolege Hetmana i mene i da onda nastavimo sa radnim programom. Hvala vam lijepa. Da, izvolite. Ich bitte sehr um Entschuldigung. molim se ispričajte me, ali ovaj prijedlog kojeg ste upravo iznijeli, mm, a naravno da mm, vam želim i službeno čestitati u ime mog kluba, da kažem da mislim da možemo drugog i trećeg potpredsjednika i tekako izabrati, zato što nema nikakvih e, kriterija zbog kojih e, to ne bi bilo moguće učiniti za ta dva potpredsjednika. Dakle, mol, zamolila bih vas da još malo nastavimo s glasanjem. Vrlo dobro. Onda neka se oglasi koordinator kluba Renew. Hvala, gospodine predsjedatelju. E, ja bih također zamolio da se nastavi sa izborima. Ja mislim da ako odgodimo od ovog trenutka imamo bolje šanse da nađemo manevarskog prostora kako bi e, mogli izabrati prave kandidate i slijedili naše poslovnike. E, odgovornost da imamo e, predsjedništvo koje je rodno uravnoteženo je e, velika odgovornost ne samo EPP-a i zato mislim da trebamo odgoditi izbor. Eh, <clears throat> come gruppo kao e, klub e, demokracije mi smo nominirali e, gospodina Donatoa, da koji, odnosno gospođu Donato, koja ako nije promijenila spol danas ujutro je žena, pa ne smatram da nemamo alternative za rodnu ravnopravnost. Ako gospođa Donato nije dobra zbog toga što je članica našeg kluba, ali, ako, ali postoji žena kao protukandidatkinja za četvrtog potpredsjednika. Dakle, postoji ta kandidatura, mi smo je predstavili i nadam se da to nije samo zato što je to e, ona e, članica kluba Identitet demokracija. Hvala. Très je U redu. Mislim da postoji dosta velika opasnost, e, ne izvjesnost, ali dosta velika opasnost da će naše predsjedništvo biti sastavljeno samo od muškaraca sukladno kandidatima koje će se najvjerojatnije predstaviti. A kao što znate, naše predsjedništvo mora konferencija predsjednika e, odobriti i onda dobiva završni oblik. Dakle, na kraju krajeva e, cijeli ovaj postupak glasanja od danas popodne e, mogu biti uzalud. Ja znam da postoje različiti odnosi među klubima zastupnika i zasigurno nismo imali dovoljno vremena kako bi se unutar klubova zastupnika stvorila e, dobra rješenja i da se detaljno odvijaju razgovori među klubovima zastupnika, ali molim vas da da ne izložimo ovo naše glasanje prevelikom riziku, prevelikoj opasnosti i molim vas da odgodimo glasanje jer se bojim da ćemo se inače naći u situaciji da ćemo imati predsjedništvo koje će onda se e, morati odbiti na konvenciji predsjednika. Izvoli. u smislu dobre e, buduće suradnje radijućih pet godina ja onda povlačim e, moj zahtjev te ću se složiti s vašim prijedlogom. Merci beaucoup, euh, Hvala ti lijepa, Konstance. Hvala vam i e, siguran sam da ćemo moći vrlo brzo pronaći rješenje na to. Još jednom ću kolegici dati riječ i zatim ću zaključiti ovaj sastanak. Eh, ja još jednom želim zatražiti da se glasuje za trećeg i četvrtog eh, kandidata za potpredsjedništvo, jer moram ponoviti, imamo jednu kandidatkinju, a s obzirom da predsjednik eh, nismo, smo aklamirali vrlo rado i drugoga također, pa ne znam zašto ne možemo izabrati i trećeg i četvrtog potpredsjednika na isti način. je pense avoir été euh, assez euh, explicite. Mislim da sam bio dosta jasan i mislim da je naš sastanak sada završen, te ćemo se naći 22. i 23. srpnja. Hvala vam lijepa još jednom.